Ovime mislim da možemo prijeći na glasanje. Započet ćemo sa prvom rezolucijom o estonskim i britanskim mornarima u pritvoru u Indiji. Nacrt rezolucije političkih klubova glasamo na prijavom amandmanima zelenih. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijeno. Tko prihvaća amandmane ENF-a za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. I cijela rezolucija za... Protiv. Suzdržani usvojeno. Rezolucija Etiopiji. Prelazimo na rezoluciju o Etiopiji, amandman 1. Europska ljevica, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbijeno. Dobro, provjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 41 glas. Prelazimo na glasanje cijele rezolucije. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. prelazimo na rezoluciju o Sjevernoj Koreji. Zajednički prijedlog rezolucije, izvrni tekst, stavak četvrti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Prelazimo na glas o zajedničkom prijedlogu rezolucije. Pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno.